Colleagues, Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli početi sa drugim dijelom našeg sastanka, našeg međuparlamentarnog sastanka na kojem se bavimo revizijom strategije EU 2020 i prioritetima za ciklus europskog semestra 2015. Prije nego što prijeđemo na ovu točku dnevnog reda, dopustite da rezimiramo glavne rezultate sastanka međuparlamentarnog odbora. Istodobno smo imali sastanke tri odbora ECON, Empl i Budget, dakle za gospodarstvo, za proračun i za zapošljavanje. Na odboru za gospodarstvo bilo je riječi o novim mjerama za suzbijanje agresivnog poreznog planiranja, porezne prijevare i porezne utaje kao i o odgovornosti za nadzor nad bankarskim uslugama u Europskoj uniji. Riječ je o dva pitanja, odnosno dvije teme koje su iznimno važne i u kojima je od ključnog značaja e, suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Što se tiče ove prve teme, razgovarali smo o problemima koji su povezani sa poreznom prijevarom i poreznom utajom, kao i o raznim pitanjima agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza. Predstavnik komisije Održao je izlaganje o tome na koji će način komisija predložiti mjere za suzbijanje porezne prijevare na razini Europske unije. Govornici su se složili da je jako važna brzina provedbe mjera za suzbijanje porezne prijevare i porezne utaje kao i za kontrolu nad agresivnim poreznim planiranjem e, koje je eventualno zakonito, ali predstavlja veliki problem. Bilo je riječi o mjerama koje se mogu poduzeti i rekao bih da su se svi složili da je potrebno promijeniti postojeće stanje, potrebno je uvesti određena poboljšanja. Neki su kolege naveli vrlo konkretne primjere e, Primjerice, gospodin Lange je govorio o tome kako je 25 od 28 tvrtki, velikih tvrtki iz Španjolske premjestilo svoje sjedište u drugu zemlju kako bi ondje plaćali poreze po vrlo niskoj poreznoj stopi. E, bilo je riječi o tome da se porez treba plaćati ondje gdje se ostvaruje dodana vrijednost. E, postoje određene razlike. Mi smo isto tako E, konstatirali da postoji različita razina odgovornosti i nadležnosti na poreznom e, području jer kao što znate postoji i podjela nadležnosti unutar europskih institucija. Uloga Europskog parlamenta na neki način ograničena a s druge strane nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu kada razgovaramo o različitim konceptima i mogućnostima za harmonizaciju, usuglašavanje i koordinaciju. E, svi su dali do znanja da je ovo pitanje na kojem je potrebno hitno raditi i ostvariti pomake. E, bilo je riječi o određenim koracima koje su poduzeli komisija i države članice u raznim područjima, a E, svi su složni da je to nešto na čemu trebamo raditi i sljedeće godine kada budemo govorili o ostvarenim rezultatima. Kao što znate, Europski parlament će pokrenuti ovu inicijativu kako bi se e, definirao zakonodavni okvir e, uspostava istražnog odbora ili nekih drugih tijela. Još se razgovara o mogućnostima, odluka će se donijeti krajem tjedna, a u svakom slučaju će Europski parlament podnijeti jedan izvještaj o zakonodavnom okviru u kojem će se baviti ovim pitanjima i mislim da je to nešto e, gdje je bitna suradnja i sa nacionalnim parlamentima. E, što se tiče druge teme, e, svjesni smo toga da je zapravo došlo do prave revolucije u smislu bankarske unije i središnjeg tijela na razini Europske unije i potrebe za provedbom programa odgovornosti. Govornici su govorili o postojećim e, zakonskim aranžmanima i mjerama za e, demokratski nadzor nacionalnih parlamenta i ulogu Europskog parlamenta. Razgovarali smo o tome na koji način možemo e, poboljšati cijeli ovaj proces, budući da je neovisnost iznimno važna, međutim neovisnost također zahtjeva i određenu razinu kontrole i odgovornosti. E, razgovarali smo i o drugim elementima povezanim sa bankarskom unijom i uredbom o financijskim uslugama. Jako je važno promijeniti postojeće e, stanje i uvesti dodatni stup u bankarskoj uniji. Mora postojati sustav jamstava za depozite, to je iznimno važno. A osim toga smo razgovarali i o implikacijama e, postojećeg sustava odnosno sustava jedinstvenog nadzora i e, jedinstvenog sanacijskog mehanizma koji je povezan sa e, rješavanjem krize i prevladavanjem krize. Glavni je naravno cilj ostvariti pomak i prevladati krizu rješavanjem poreznih pitanja. Neki kolege e, su govorili i o nedostacima koji postoje u ovoj strukturi. E, govorili smo i o tome kako radimo na uredbi e, koja se odnosi na bankarsku strukturu, bankarski ustroj, a to je vrlo složen pravni tekst o kojem trenutačno raspravljamo. Ovo bi dakle bio jedan sažetak naše rasprave. A sada ću dati riječ kolegici koja će reći nekoliko riječi o raspravi na odboru za zapošljavanje. Zahvaljujem. E, naš sastanak e, sastojao se od dva dijela. U prvom dijelu govorili smo o zapošljavanju i e, pokazateljima E, socijalne matrice, a e, drugi se odnosio na investicijski plan. Mnogi od naglasili su da je jako važno da se osigura otvaranje novih radnih mjesta koja će biti e, kvalitetna radna mjesta. Budućnost Europske unije ne može se graditi na nesigurnim radnim mjestima sa niskom plaćom gdje se traže e, niske kvalifikacije. Mnogi odgovornika e, govorili su o tome. E, gospođa Martinez, glasnogovornica odbora za javnu upravu u španjolskom parlamentu govorila je o fiskalnoj konsolidaciji i reformama u Španjolskoj i naglasila da i rast i zapošljavanje pokazuju pozitivna kretanja u Španjolskoj. A zahvaljujući između ostalog mnogim strukturnim reformama i reformama tržišta rada u Španjolskoj. E, tijekom E, dijela koji se odnosio na pitanje i odgovore i e, europarlamentarci i zastupnici nacionalnih parlamenta govorili su o nesigurnim radnim mjestima i sve većom socijalnom nesigurnosti što se tiče zapošljavanja i radnopravnih odnosa. E, što se tiče pokazatelja zapošljavanja parlamentarci su govorili o potrebi da se naglasi socijalna dimenzija e, ekonomske i monetarne unije i govorili su o potrebi da se uvedu bolji e, instrumenti socijalne politike čiji će naglasak biti na uvođenju automatskih mehanizama za korektivne aktivnosti kao i u slučaju područja fiskalne politike. E, sama tablica pokazatelja treba uključivati konkretne ciljeve što se tiče kvalitete radnih mjesta. To je bilo stajalište koje su zastupali brojni parlamentarci. E, postoji potreba da ovo pitanje, pitanje zapošljavanja bude tretirano na način da je jednako važno kao i makroekonomska pitanja. E, u sklopu drugog dijela koji se odnosio na utjecaj investicijskog plana komisije, e, predsjednik e, odbora iz Poljskog senata naglasio je između ostalog i važnu ulogu političke volje E, što se tiče samog uspjeha plana investicije, Dominik Hanigan, predsjednik odbora za Europsku uniju i europske poslove iz Irskog parlamenta, izrazio je zabrinutost zbog e, veličine e, fiskalnih multiplikatora i vremenskog okvira za provedbu investicijskog plana. Gospođa Jašlovjeka, članica odbora za zapošljavanje, bila je optimističnija, međutim naglasila je da je važno da države članice e, dadu doprinos ovom fondu kako bi se privukli e, privatni investitori i nacionalne razvojne banke, a kako bi se ostvario ovaj učinak multiplikatora. Tijekom pitanja i odgovora bilo je očito da i nacionalni parlamentarci i zastupnici u Europskom parlamentu naglašavaju koliko je važno da ulaganja koja su predložena iz plana investicija gospodina Junkera budu isključena iz nacionalnog e, plana deficita i naglasili su koliko je važan potencijal za otvaranje novih radnih mjesta, a naglasili su i značaj malih i srednjih poduzeća i naglasili su da je jako važno da e, to ne radimo na način na koji to radi SAD, nego na europski način. E, drugim riječima moramo osigurati otvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Radnih mjesta koja su e, kvalitetna i za nas kao ljudska bića ili i za društvo. Hvala lijepa. A sada dajem riječ Žana Tuju koji će iznijeti rezime e, odbora za proračun. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, što se tiče samih pitanja o kojima smo mi razgovarali na sastanku međuparlamentarnog odbora, e, radilo se o doprinosima Europske unije koji nisu plaćeni. Imali smo tri govornika iz Španjolske, Poljske i Francuske. I oni su govorili o onome što vide, što se zbiva na terenu u državama članicama u pogledu neplaćenih doprinosa i istaknuli su koliko veliku štetu to uzrokuje u smislu investicija. Iznimno je to važna stavka iz europskog proračuna u smislu potpore investicijama i naglasili su da kašnjenje u isplatama uzrokuje velike poteškoće što se tiče samih korisnika sredstava iz europskih fondova. Riječ je o malim i srednjim poduzećima, laboratorijama za znanstveno istraživački rad, raznim drugim organizacijama i tako dalje. I naglasili su da ova kašnjenja u isplatama imaju negativan utjecaj E, što se tiče otvaranja novih radnih mjesta. I osim toga, to negativno utječe i na povjerenje građana u e, institucije Europske unije i sposobnost za ulaganje kao i samu reputaciju i imidž Europske unije. E, što se tiče ovog nedostatka povjerenja u Europsku uniju. E, mislim e, da se to najbolje očituje u nedavnim e, izborima. Isto tako naglašeno je da kod kašnjenja plaćanja zapravo dolazi do prekomjerne kontrole i praćenja to zapravo uzrokuje velike probleme i dovodi korisnike sredstava do očaja i zato je jako važno osnažiti odnose između nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta. Nacionalni parlamenti zapravo rijetko imaju kontrolu nad proračunskim tijelima u svojoj zemlji i zato smo e, tijekom našeg sastanka pozvali zastupnike iz nacionalnih parlamenata da podsjete svoje vlade da e, moraju preuzeti e, vlastitu odgovornost u smislu posljedica radnje koje poduzimaju. Osim toga, govorili smo o srednjoročnom pregledu višegodišnjeg financijskog okvira, a to je jedna mogućnost koja se pruža kako bismo vidjeli kako stoje stvari. Riječ je tako reći riječi o e, pregledu nakon samih izbora e, za Europski parlament. E, recimo, tu je riječ o 5 milijardi u 2010. a sada imamo iznos između 25 i 30 milijardi eura krajem 2014. Dakle, moramo prisiliti vlade da e, provode preuzete obveze, a to je povezano i sa samim političkim odlukama. E, faza plaćanja zapravo je samo rezultat obveza koje su preuzete u državama članicama na političkoj razini. I toga moramo nastojati izbjeći ovaj problem u budućnosti i zato postoji cijeli niz e, programa i zapravo problema o kojima je bilo riječi. Jako je važno da programi budu učinkoviti u smislu otvaranja novih radnih mjesta, poboljšanja tržišnog natjecanja i stvaranja preduvjeta za gospodarski rast. Europska unija mora na to staviti naglasak. E, isto tako mora se uvesti fleksibilnost. Bilo je riječi i o samom trajanju e, višegodišnjeg financijskog okvira. Razdoblje od sedam godina je predugo. E, to zapravo znači da nismo dovoljno fleksibilni ukoliko se pojavi potreba za prilagodbom gospodarskom ciklusu. Osim toga, bilo je riječi i o prekomjernoj birokraciji i e, čestim preklapanjima u aktivnostima. Zapravo treba pojednostaviti kontrolne mehanizme koji se primjenjuju. E, činjenica je da je Europska unija provodi svoje vlastite kontrole i ima mehanizme za praćenje, međutim nacionalna administracija također provodi kontrolu sa svoje strane. E, najbolji način da se to e, riješi bio bi kada bi se uveo dobar sustav vlastitih sredstava, a e, tu čekamo prijedlog radne skupine na visokoj razini kojom predsjedava Mario Monti. E, danas popodne govorit ćemo o reviziji strategije Europa 2020 e, i semestru 2015. E, smatramo da je europski proračun snažan alat koji može pomoći da se ostvare ciljevi strategije Europa 2020 i da se ostvare prioriteti iz europskog semestra. Imamo dakle te instrumente na raspolaganju, međutim e, moramo rješavati problem neplaćanja kako bismo osigurali da europski proračun i nadalje ostane veliki snažan alat. Osim toga, europski proračun se treba iskoristiti kako bismo eliminirali nepovjerenje koje postoji među građanima Europe. E, Europa može napredovati jedino ako raspršimo to nepovjerenje. Osim toga, ovaj investicijski plan od 315 milijardi eura bit će moguć i provediv jedino ako investitori i korisnici budu imali povjerenja u Europsku uniju, a Europska unija se mora držati svojih obveza i provesti ono što je obećala. Zahvaljujem. E, krećemo dakle sa samom revizijom strategije Europa 2020 i prioritetima za ciklus europskog semestra 2015. Kao prvo, dopustite da iskažem dobrodošlicu potpredsjedniku komisije koji je nadležan za zapošljavanje i gospodarski rast ulaganja i tržišno natjecanje, gospodin Jelki Katajnen. Hvala što ste došli i imate Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, doista mi je velika čast e, i povlastica e, što sam pozvan na ovaj iznimno važan e, međuparlamentarni tjedan kako bismo razgovarali o vrlo važnim temama koje postoje u sklopu strategije Europa 2020 e, i u sklopu europskog semestra. Nažalost, odmah se moram ispričati zbog ranije preuzetih obveza. Ne mogu ostati do kraja sastanka, ali siguran sam da ćemo imati jako puno mogućnosti u budućnosti, posebno e, sa zastupnicima u Europskom parlamentu da razgovaramo o ovim temama. E, osobno bih želio istaknuti da mi je jako drago vidjeti jako puno E, zastupnika iz nacionalnih parlamenta koji su došli ovamo. E, strategija Europa 2020 koja je usvojena 2010. definira e, dugoročne podloge za model rasta u Europskoj uniji. Nakon prvih nekoliko godina provedbe u sklopu obzora 2020 još uvijek postoji prostor za razmatranje i to je zapravo cilj revizije strategije e, kojom se bavi komisija. Napredak e, u smislu ostvarenja ciljeva do sada je bio vrlo neujednačen. Općenito gledano, Europska unija je na pravom putu i mogla bi ostvariti ili se približiti ostvarenju ciljeva što se tiče obrazovanja, klime i energetike. Nažalost, to nije nešto što se može reći u pogledu zapošljavanja, znanstveno-istraživačkog rada, razvoja ili smanjenja siromaštva. Gospodarska i financijska kriza imala je značajne negativne implikacije a države članice koje nisu provele ključne elemente reforme prije same krize posebno su u situaciji u kojoj je daleko zaostaju u odnosu na ostvarenje ciljeva. E, ponovna e, opredjeljenost i odlučnost u provedbi mjera što se tiče financijske stabilnosti od ključnog su značaja za poticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Nekoliko riječi o tome što kanimo učiniti. U ožujku 2014. komisija je predstavila komunikaciju u kojoj je snima stanje u strategiji 2020, e, analizira postojeće stanje i razmatra mogućnosti za ostvarenje ciljeva i strategije. Nakon te komunikacije dolazi do javne rasprave od 5. svibnja 2014. do 31. listopada prošle godine. Cilj je bio prikupiti ideje svih onih koji su uključeni u samu provedbu ove strategije i e, učiti temeljem iskustava i primjera najbolje prakse. Komisija je dobila skoro 800 raznih doprinosa u sklopu ove javne rasprave. E, uskoro ćemo predstaviti glavne rezultate javne rasprave. Povrh toga komisija planira E, pregled strategije Europa 2020 predstaviti u proljeće 2015. Međutim, s obzirom na sve druge prioritete, e, Sada bismo željeli malo duže razmatrati ovu temu i e, kasnije iznijeti prijedloge za reviziju. Sljedeći koraci će biti ovi. Kao prvo, komisija će predstaviti sintezu glavnih zaključaka i rezultata javne rasprave zajedno sa ažuriranim izvještajem e, o stanju stvari u pogledu ciljeva Europa 2020. Nakon toga komisija će pripremiti prijedloge za reviziju strategije. Naredni mjeseci bit će iznimno važni kako bismo definirali modele rasta za Europsku uniju u narednim godinama. U tom smislu ovakve manifestacije će biti vrlo važne za obogaćivanje dijaloga i e, izgradnju mostova među dionicima i institucijama. Europski parlament imao je iznimno važnu ulogu od pokretanja strategije. Komisija smatra da ova opredjeljenost u prilog strategiji za e, radna mjesta i e, rast E, treba e, biti na dijelu i u narednim godinama. Nekoliko riječi o ciklusu europskog semestra. To je naravno jedan od najvažnijih e, alata koji primjenjujemo u provedbi strategije Europa 2020. Naglasak će biti na sve više različitih aspekata europskog semestra. Ja ću govoriti vrlo kratko i samo reći nekoliko riječi o poveznici i između europskog semestra i investicijskog plana. 28. listopada komisija je predstavila svoj eh, plan za rast u 2015. Ovaj Predlog je da naglasak bude na sljedećem. Kao prvo poticanje ulaganja, drugo eh, ubrzanje strukturnih reformi i treće eh, rad na fiskalnoj konsolidaciji koja će pogodovati gospodarskom rastu. E, također smo pripremili prijedlog za racionalizaciju europskog semestra. Nekoliko riječi o ulaganjima. Kao što znate, investicijski plan počiva na sljedećem trokutu. Kao prvo imamo Europski fond e, za strateška ulaganja. Ovaj dom e, trenutačno e, preispituje nacrte zakonodavstva. Veselimo se e, plodnim raspravama u ovom kontekstu i što skorijim rezultatima. Drugo, projektni portfelj i osnivanje savjetodavnog centra. Povratne informacije koje dobivamo iz država članica govore da je to glavni element koji je važan za poticanje provedbe projekata i investicija. E, cilj je potaknuti javne i privatne investicije, posebno u zemljama u kojima postoji nedostatak financijskih sredstava. Tu ćemo pratiti provedbu e, posebno pomno u kontekstu europskog semestra. Treće, što se tiče investicijske inicijative, kako bi učenci bili trajni, potrebne su nam reforme e, čiji je cilj osnažiti jedinstveno tržište. Tek trebamo definirati konkretne planove, ali već sada znamo da Energetska unija i jedinstveno digitalno tržište e, trebaju imati glavnu ulogu. A naravno, kada se radi o tome da se to pretoči u konkretne preporuke za semestar, e, to će također e, imati važnu ulogu. Na koncu, dopustite da kažem da se komisija veseli tome što će imati priliku čuti vaša gledišta. Znamo da je Europski parlament iznimno zainteresiran za europski semestar i za strategiju Europa 2020 i u prošlosti smo dobili koristan doprinos od Europskog parlamenta u ovom procesu. Hvala lijepa. Hvala vama. Gospodine Katajnen, nažalost, naš kolega nije mogao doći zbog zdravstvenih teškoća, pa e, Marijen Tyson e, neće biti s nama. Sad krećemo na sljedeći e, dio dnevnog reda. Imamo izvjestitelja iz Ekona koji će nam govoriti o AGS-u. Sada bih rekao povjereniku Katajnenu da ćemo dati sve od sebe kako bismo što prije finalizirali uredbu o EFIS-u a sada dovršavamo i sporazum u odboru. Pokušat ćemo biti proaktivni, pokušat ćemo dati svoj doprinos i stavit ćemo naglasak na to da uredbu odobrimo pravo vremeno. U tom smislu računamo i na vašu suradnju a o istoj temi ćemo razgovarati i sutra. Prema tome, sada Darius Rozati iz odbora Ekon govorit će nam o europskom semestru. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih e, zahvalio povjereniku Katajnenu na tome što nam je pružio tako e, dobar pregled europskog e, semestra s naglaskom na strategiju Europa 2020. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni kada smo izrađivali preporuke po zemljama, a isto tako i sada u godišnjoj anketi rasta. Reći ću sada nešto o tome koji su to glavni problemi vezani uz koordiniranje politika. Kao što je povjerenik već rekao. U novom krugu ekonomskog upravljanja 2014. i 2015. moramo se usredotočiti na dvije stvari. Prije svega je tu činjenica da se suočavamo sa novim izazovima zbog sporoga rasta. Ali tu su isto tako i novi oblici političkih izazova zbog konkretnih situacija u kojima su se našle neke države članice morali bismo na pravi način iskoristiti pouke koje smo izvukli u proteklom ciklusu. A to se tiče toga da postoji ne baš savršena djelotvornost, nazovimo to tako, kada je riječ o provedbi preporuka po zemljama, u nekim zemljama. 9% preporuka je 2013. u potpunosti provedeno. U svome izvješću Europski parlament je pozvao države članice da se više posvete tome da u potpunosti provedu preporuke po zemljama. Osim toga, uputili smo vrlo pametan savjet tim zemljama u smislu načina na koji bi se trebali sa time nositi. Moramo poboljšati suradnju vezanu uz rast političkog kapitala i to e, sve u skladu sa mjerama predviđenim u preporukama po zemljama. U izvješću koje je komisija prije dva mjeseca objavila postoje e, opisi gospodarskih politika u e, koje su poduzele države članice. Nadam se da će se parlament složiti sa komisijnim integriranim pristupom svemu. Nije tajna da postoje različita mišljenja o uzrocima krize i o preferiranim aktivnostima u smislu politika u budućnosti. Međutim, mislim da se svi slažemo sa time da je komisijin prijedlog pristupa na temelju tri stupa dobar pristup. Ulaganje je nužno kako bismo riješili i manjak povjerenja. Naime, nalazimo se sada u začaranom krugu. U tom začaranom krugu manjak investicija vodi do manjka rasta. Manjak gospodarskog rasta ruši povjerenje, a srušeno povjerenje ne dopušta investicije. I zbog toga se nalazimo pred imperativom da taj začaran krug uništimo. U tom smislu sada pozdravljamo izvješće o AGS-u komisije u kojoj se opisuje godišnja anketa rasta i načini kako treba prekinuti začarani krug. Ono što je posebno važno u državama članicama koje imaju fiskalnu bazu i koje su se odlučile za strukturne reforme je to da imaju solidan temelj za gospodarski rast. Te države članice svakako su u boljoj poziciji da izvuku korist iz raspoloživih fondova. Zbog toga bi se i druge države članice trebale posvetiti boljoj reformi tržišta rada, boljoj modernizaciji sustava socijalne skrbi i zaštite, ali i mirovinskih sustava, naravno uz osiguranje načela održivosti i pravičnosti. Želim sada naglasiti da u nekim amandmanima koje ćemo danas predložiti u sklopu ovog izvješća stavljamo veći naglasak na ulogu malog i srednjeg poduzetništva. Oni bi trebali imati lakši pristup financiranju, ali ne samo iz uobičajenih izvora, već i iz peer-to-peer fondova, kreditnih unija i tako dalje. Na taj će se način ukloniti barijere koje stoje na putu razvoju malim i srednjim poduzećima. Postoje i druga dva stupa koja su iznimno važna. Prvo imamo fiskalnu konsolidaciju koja dovodi do gospodarskog rasta. Ona je tu da bi ojačala povjerenje u države članice. Bez smanjenja prekomjernog deficita i duga neće doći do ojačavanja povjerenja niti do brzog rasta. I na posljedku, nešto o strukturnim reformama koje čine treći stup e, godišnje ankete rasta u sklopu komisijine strategije. To je također važan stup. Važan je zbog toga što nas povezuje sa strategijom Europa 2020 u našim e, preporukama po zemljama, koje će nastupiti kasnije u procesu, komisija će državama članicama javiti koje strukturne reforme trebaju provesti kako bi ispunile ciljeve i zadatke postavljene u strategiji Europa 2020. To su ciljevi koji su politički obvezujući, ali ne pravno. Ipak na razini Europske unije, o njima su se usuglasili svi vođe E, država članica EU-a. Zbog toga te političke ciljeve trebamo poštivati. Ja se veselim srednjoročnom izvješću Komisije o strategiji Europa 2020. Prema prvim signalima se čini da se nisu baš sve države članice u potpunosti posvetile ostvarivanju ciljeva strategije. I na taj način ne bismo trebali nastaviti. Ne samo to, neke bismo države članice svakako trebali pozvati na to da ubrzaju cijeli proces. Što se tiče ekonomskog upravljanja u sklopu EU-a, još uvijek smo u procesu poboljšavanja, poboljšavanja sustava. Sustav ne primjenjujemo već e, dugo, ali trebamo raditi na gospodarskim politikama i na ključnim strukturnim reformama država članica. Europski semestar još uvijek nije savršen, ali je svakako dobar instrument. Ja se slažem sa komisijnim prijedlogom da ga još usmjerimo i ojačamo. To znači da bi trebao postati malo prilagođeniji korisnicima, user friendly kako ja to kažem. Države članice bi mogle profitirati od većeg stupnja uključenosti aktera na nacionalnoj razini. I još nešto, moramo dakle ojačati nacionalno vlasništvo nad svime što činimo. Moramo stalno i neprestano ponavljati da se svime ovime banimo zbog koristi podržave članice. To nije nešto što se nameće izvana, to nije nešto što bi se trebalo smatrati bespotrebnim naporom, već je to vrlo kvalitetan savjet koji bi države članice trebale pratiti. Međutim, i vlade i nacionalni parlamenti moraju imati osjećaj da su sva ta nastojanja u njihovom vlasništvu, odnosno da stoje iza toga. Hvala vam na pažnji. Hvala vama. Bio je to Darius. Rozati, izvjestitelj iz odbora Empol i e, gospodin Rozeti. Gracias, presidente. Hvala, gospodine predsjedatelju. Istina je Europski semestar e, je važan makroekonomski alat koji nam je na raspolaganju u Europi i time nije samo najvažniji nego i jedini kojeg posjedujemo. Mislim da ga ne koristimo dovoljno a smatram i da nešto neprestano propuštamo učiniti, a to je koordiniranje ekonomskih politika na razini EU-a moramo osigurati veći stupanj sudjelovanja nacionalnih parlamenta. Patimo od nedostatka legitimiteta. Mislim da se oko toga svi možemo složiti, ali to ne možemo riješiti na sastanku poput ovog na kojem smo danas. Ono što bi se trebalo dogoditi je da od samoga početka razmišljamo o demokratskom legitimitetu. Već kada komisija nešto predlaže, treba to činiti u dijalogu sa državama članicama. A države članice bi se trebale baviti svojim programima konvergencije i to na način da ih najprije usvoje nacionalni parlamenti, a tek kasnije E, krenu u rad sa komisijom. Na taj način mislim da bi se cijeli proces poboljšao i na taj bi se način nacionalni parlamenti osjećali dijelom cijelog procesa. Na taj način osigurat ćemo i djelotvornost i demokratski legitimitet. Jer ako bez nacionalnih zakonodavaca bilo što činimo, onda ćemo u stvari činiti štetu u pogledu koordiniranosti nacionalnih gospodarstava. Eto, vjerujem da je demokratski legitimitet i demokratičnost nešto što je jako važno. Mi bismo željeli izraditi izvješće koje je korisno i koje će poticati gospodarski rast u Europi, koji je još uvijek vrlo loš. Nemamo nova radna mjesta, barem ne mnogo njih. Isto tako što se tiče stope nezaposlenosti, ona je e, pala tek za nekoliko postotnih bodova. Čini se da građani smatraju da do oporavka dolazi na nepravičan način, jer pravičnost nismo osigurali. Zbog svega toga, ovo izvješće koje pišemo u odboru za zapošljavanje treba počivati na četiri glavna stupa. To je jako važno. Moramo poticati zapošljavanje u EU i moramo biti u tom pogledu ambiciozni. Zbog toga treba razmišljati o važnosti pakta o stabilnosti i rastu. Osim toga, još uvijek vjerujemo da pretjerujemo sa fiskalnom, fiskalnom konsolidacijom i mjerama štednje. To trebamo malo revidirati i pokušati biti fleksibilniji. I sada postavljamo pitanje, hoćemo li fiskalnom konsolidacijom postići gospodarski rast i rast zapošljavanja ili ne? Možda ćemo morati revidirati cijelu strategiju strukturnih reformi, posebno u pogledu zapošljavanja. Naime, istina je da je protekla komisija u početku naglasak stavila samo na mjere štednje, a kasnije je krenula sa strukturnim reformama. Zajednički nazivnik je bio taj da su trebali u stvari gledati na cikličke uzroke oboje. Prema tome, oba dijela strategije samo naglašavaju nejednakost. Ono što bismo mi željeli postići je sljedeće. Treba razmisliti koja vrsta reformi će polučiti učinke, a ne se samo a priori odlučiti za strukturne reforme. Želimo razmišljati o procikličnom učinku, o stvaranju radnih mjesta i o tome hoćemo li nekim mjerama e, dovesti do rasta nejednakosti. Isto tako treba razmišljati o ključnoj paradigmi za stvaranje posla, odnosno radnih mjesta. Mi smatramo da e, strukturne reforme kao takve i fiskalna konsolidacija nisu jedine niti dovoljno. Postoji stalno kontradikcija između onih u komisiji koji se bave poslovima i socijalnim pitanjima i ekonomskim pitanjima sa druge strane. Naglasak ste stavlja na strukturne reforme i reforme zapošljavanja. Međutim, odbor za zapošljavanje već je nekoliko puta kritizirao reforme tržišta rada koji završavaju nepovoljnim učincima, koji završavaju golemom fragmentacijom tržišta rada. Čak i sama komisija tvrdi da više od 51% stvorenih novih radnih mjesta ne pomažu radnicima da se izvuku iz siromaštva. 51% novih radnih mjesta ne doprinosi um, građanima Europske unije dostoj, da žive dostojanstveno na temelju svoga rada došlo je do prekomjernog naglaska na smanjenje plaća i na smanjenje potrošnje. Zbog toga mnogi radnici oporavak od krize smatraju nečim što se odvija na neujednačen i nepravičan način. A osim toga, nepravičnost postoji i među generacijama. Uz to nastao i problem između onih koji već sudjeluju na tržištu rada i onih koji tek ulaze na njega. Moramo razmišljati o socijalnom projektu Europe. Europa nije samo posljedica osnivačkih ugovora, ona je poveznica koja treba povezati građane kako bi se osjećali e, dijelom jednog velikog društva. I treći dio našeg izvješća tiče se oporavka socijalnog modela Europe. On je pretrpio štetu putem mjera štednje i zbog krize. Prema tome moramo ga oporaviti i boriti se protiv siromaštva, protiv nejednakosti, protiv populizma i euroskepticizma. To su veliki problemi koji muče cijelu Europsku uniju. Ne možemo poreći da je do značajnih promjena u proteklih nekoliko mjeseci došlo. No bez obzira na to, mi želimo postaviti pitanje. Hoće li ove promjene pomoći da brzo izađemo iz gospodarske krize? Ja barem po svome mišljenju, smatram da je Europska komisija učinila sve da Europu izvuče iz recesije, ali nije učinila sve što može da iziđemo iz posljedica krize. Dakle, mi smo za promjene, ali one moraju biti ambicioznije. Što se tiče investicijskog plana, E, slažemo se sa onime što je do sada rečeno. Hoće li to biti dovoljno? Hoće li to e, postići sve što bi trebalo postići? Mislimo da je za investicije ključno da u stvari preuzmu rizik. Ne želimo ulaganja u nešto što bi se i ovako i onako dogodilo. Želimo da se ulaže u regije u kojima postoje, postoje veći gospodarski problemi. Želimo da taj sustav ulaganja bude djelotvoran alat jačanja gospodarstva i stvaranja radnih mjesta. Osim toga, činjenica je da programi investicija e, mogu zamijeniti investicije koje bi se i ovako i onako dogodile. Želimo podržati mala i srednja poduzetništva i njihov pristup kreditima i zajmovima. Osim toga, trebamo razgovarati o restrukturiranju privatnog duga u Europskoj uniji, jer je to također muči mala i srednja poduzetništva i stoji na putu stvaranja radnih mjesta. Međutim, kada govorimo o radnim mjestima, to moraju biti visoko kvalitetna radna mjesta koja osiguravaju dostojanstven život. U sve to moramo ponovno raspraviti o temi koju je pokrenula Junkerova komisija, a radi se o raspravi o minimalnoj plaći u Europskoj uniji. Želimo pomoći siromašnima koji rade smatramo da postoji problem velikog broja ugovora na nepuno radno vrijeme kod ljudi koji to ne žele. Ljudi žele raditi puno radno vrijeme, ali to ne mogu i onda ulaze u statistiku kao zaposlene osobe, a u stvari njihove socijalne potrebe nisu zadovoljene. Nadalje postoje neka radna mjesta koja su preplaćena. Moramo i to razmotriti, a u svjetlu toga i sustav oporezivanja. Prema tome, mi u temelju želimo vratiti Europi socijalnu dimenziju. Mislimo da je to ono što bismo trebali učiniti. I dakle, zaključno Promjene se događaju, sada je vrijeme za konsolidiranje i vrijeme je da budemo ambiciozni u pogledu rasta i oporavka. Hvala. Hvala. A sada Andreas Schwab. On će nam predstaviti godišnje izvješće o e, jedinstvenom e, tržištu i upravljanju. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege, rasprava o europskom semestru zaista je uvijek usredotočena kroz i putem političkih razmatranja. Jedan konkretan segment kako možemo povećati rast i kako možemo provjeriti da li nacionalni parlamenti Europske unije i europske parlamenti surađuju na toj razini, to je u e, dakle kooperaciji na toj razini, a to je isto tako vezano u zakonodavstvo single market governments kako se ovaj segment e, zakonodavstva realizira. Gutierrez, kolega Gutierrez nije e, dao dovoljno argumenata i pojasnio je da u slučaju kada države članice vijeće u, u dakle, su odlučivanju e, raspravlja o tim segmentima kada ta zakonodavna rješenja na razini nacionalnih država bivaju učinkovito provedeno i ukoliko ih se dakle koristi kako bi onda u konačnici europsko jedinstveno tržište moglo profitirati. Prema studijama Europske komisije to bi moglo biti dodatnih 2% rasta koje se može generirati bez ikakvih mjera štednja i bez ikakvih daljnjih mjera u državama članicama. I kada čujem s druge strane što je je učinjeno u europskom semestru i što se promišlja e, s tim u vezi, a dijelom ih mogu prihvatiti, dijelom pak i ne. E, s gledišta europske zakonodavstvih institucija zapravo je iznenađujuće da sve one mogućnosti koje imamo zajednički u Europi do sada nisu u e, adekvatnoj mjeri iskorišteni. I zbog toga, gospodine predsjedniče, smijem dakle i u ime gospođe Svjetice Garpeš, još jednom jasno upozoriti da zajedničko tržište čini e, zapravo jednu važnu temeljnicu i važnu ulogu u okviru europskom semestru, jer tu možemo vrlo jasno vidjeti da li države članice, da li su to države članice sjevera, juga, istoka ili zapada, u istinu imaju europsko zakonodavstvo i realiziraju ovo zakonodavstvo kako bi se ovo jedinstveno tržište učinkovito iskoristilo za građanke i građane. U ovoj godini ova provjera e, regulativa regulative zajedničkog tržišta, e, Europska komisija upravo je učinila ove provjere, a mi kao odbor smo izuzetno detaljno pregledali i mislimo da će nam e, uspjeti da ćemo i u nacionalnim parlamentima ne samo iskoristiti to kao vježba o makroekonomskim pitanjima na europskoj razini, već da bismo svakako na razini ovih koraka moramo razgovarati o pitanjima zašto neke države članice uvjete zajedničkog tržišta i zakonodavstva ne realiziraju na isti onaj način kako je to planirano. Ja bih e, želio potpuno jasno iskazati time možemo povećati rast. Nikoga neće ovo koštati ni eura više i to bismo trebali zajednički iskoristiti, a europski semestar i single market governance može dati jedan izuzetno veliki doprinos i zbog toga Stoga mislim da bi trebalo raspravati o tome u državama članicama. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala lijepa. A sada otvaram raspravu. 11 osoba se javila za riječ. Imaćemo vremena dodatno na raspolaganju, pa ako se još netko želi javiti za riječ, molim vas da popunite potrebni obrazac. Prvi govornik je e, Manuel Zaracin iz Njemačkog Bundestaga. Izvolite. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, Europski semestar je važan dio strategije Europa 2020. To je isto tako i mogućnost da nacionalne države, ali i u zajedništvu sa e, Europskom unijom e, dođu do izražaja određene kompetencije. Europski semestar u ovom trenutku moramo kazati da neki dijelovi nisu u cijelosti realizirani. Javna rasprava o europskom semestru ne događa se na svim razinama. E, nije dovoljno ispolitizirana. Čini se kao da je pretehnokratska. Čini se kao da se sve odvija između komisije i samih vlada država članica. Europski argumenti e, čini se da u tim raspravama na nacionalnoj razini uopće ne dobivaju svoju ulogu. Rasprave se vode na način kao da su e, nacionalne države zapravo e, na neki način u ulozi da se brane od svega onog što dolazi iz Brisela Europa 2020 ne realizira se u cijelosti. Mislim da u ovom problemu i ovom području europski semestar može se poboljšati putem boljeg uključivanja nacionalnih parlamenta. S tim u vezi mislim da su neki prijedlozi mogući. Prvo, predložio bih da se godišnje izvješće o rastu u budućnosti bude u e, suglasju i sa Europskim parlamentom i suodlučivanje sa vijećem europska rasprava u Europskom parlamentu time se mora pojačati. S druge strane bih e, želio vidjeti da nacionalni parlamenti bude ojačani kako bi se e, programi reforme nakon javne rasprave u pojedinim odborima nacionalnih parlamenata, a i u okviru nacionalnih parlamenata i plenarnih parlamenata budu zaključeni na toj razini. Mislim da i nacionalni parlamenti će imati izravan kontakt e, sa Europskom komisijom u tom postupku bi taj kontakt trebao biti uspostavljen ne samo samo da se argumentacija nacionalnih parlamenta usredotoči i prezentira, već isto tako da se Europskom parlamentu da mogućnost da se e, na neki način iznese pred e, opću javnost. Europski argumenti s tim u vezi bi bili u prvom planu. Zbog toga bih predložio da u svakom nacionalnom parlamentu komisija predstavi svoj nacrt za pojedine specifične e, zadaće u tim pojedinim državama, da ih prezentira i da se zapodjene rasprava o e, dakle samim e, pitanjima u plenumu Europskog parlamenta, a i na razini nacionalnog parlamenta kao takvog. Pored toga bih predložio da nacionalni parlamenti budu ograničeni na postavljanje pitanja prema komisije, dao bih im to pravo i u e, dakle, kontrasmjeru ciljevi europskog semestra za pojedine države članice, ciljevi koji se time usredotoči moraju biti obvezujući u području Europa 2020. Dakle, i za kalendarsku godinu koja se odnosi na europski semestar. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujem na vrlo konkretnim prijedlozima koje ste iznijeli, a sljedeći je govornik Ivo Oliviera iz Portugala. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uh, smatram da je ova rasprava sa predstavnicima nacionalnih parlamenta jako važna. Živimo u vrijeme promjena. E, Europa je zabrinuta zbog nedostatka gospodarskog rasta, e, zbog nedostatka novih radnih mjesta, smanjenja bogatstva, zbog e, deflacije i zato smatramo da je investicijski plan Junckerove komisije jako važan. A važno je i razumjeti učinak multiplikatora. Eh, ono što nam je međutim potrebno je i drugačija politika kako bismo brže i dublje rješavali eh, probleme eh, građana u svakodnevnom životu. Ako pogledamo brojke i pokazatelje, vidimo da je ogromna nezaposlenost koja raste. Raste rizik od siromaštva, postoje poteškoće u brojnim socijalnim uslugama i što se tiče e, zdravstva primjerice. Ako insistiramo na politici štednje vidimo da dolazi do dramatičnih implikacija. U Portugalu i Europi e, mladi zaostaju i jako je važno raditi na novim poticajima. E, međutim, mjere se moraju brže provoditi. Što se tiče strategije 2020, e, moramo vidjeti može li se provesti revizija, mogu li se mjere ubrzati, e, može li se to prilagoditi kako bi se promicala veća jednakost u Europi i pružila nada mladim naraštajima kako bi svi bili skloni ideji Europe. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik Zoran Đurković, Hrvatski sabor. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime. Hvala lijepa, vrlo korektno. Thank you, gospodine predsjedavajući e, izgovoreno prezime. Dakle, e, strategija 2020 je uvijek i bit će uvijek naravno sljedećih godina e, predmetom određene revizije i analize učinkovitosti jer je to kao kod svake strategije i plana da se preispita život donosi nove nova događanja nove situacije i naravno da se uvijek treba nešto prilagođavati. kad govorimo o europskom semestru jedan od preduvjeta rasta i zapošljavanja je naravno financijska stabilnost odnosno financijska konsolidacija onih koji imaju e, neravnoteže da bi se pokrenulo gospodarstvo zapošljavanje i naravno uvijek smo se oslanjali svi na privatne e, investicije i razvoj. očito da države moraju tu reagirati jer svjesni činjenice polaznih osnova da banke su inače likvidne kamatne stope i same središnje banke prije ove reakcije su bile vrlo niske a sve to skupa nije donijelo e, očekivani oporavak ekonomije u europi i zato je sasvim jasno i nedvojbeno da je uloga i europske unije i država članica da budu pokretači sa svojim mjerama instrumentima privatnih ulaganja postavljanja kvalitetnih poluga i državnih ulaganja da zajedničko dobijemo jednu kvalitetnu sinergiju. međutim ono što sam htio na kraju naglasiti a to je da očekujem da se da i jedna analiza i potreba i mogućnost sinergije mjera europske centralne banke i mjera europske komisije jer mislim da ta sinergija u biti može dati jedino kvalitetan onda rezultat i plan daljnjih učinaka. Thank you. Zahvaljujem. E, sljedeći govornik, e, Richard Jung, e, Francuski parlament. Hvala gospodine predsjedniče. Mi smo zaista u situaciji da ne možemo si odavati bilo kakve komplimente, rast je usporen, nezaposlenost je izuzetno visoka, a mi e, smo na neki način nedaleko udaljeni od deflacije. E, vrlo blizu smo upravo tendencijama deflacije i moramo zaista poduzeti brze korake. Konjunktura je, čini se dobra, cijena nafte je niska, cijena kapitala je niska, Europska središnja banka vodi politiku koja kao takva je bila tražena s naše strane a sada moramo zaista zabilježiti uspjeh. Jedan od važnih elemenata je zapravo Europski investicijski plan 315 milijardi eura ukoliko bi e, poluga zaista uspjela u planiranom, e, na planirani način moramo isto tako isporediti sa američkih 500 milijardi koje su investirali u infrastrukturne mjere. Mislim isto tako da bismo trebali biti daleko brži i učinkovitiji. Ne treba nam mjeseci i mjeseci kako bismo raspravljali o metodologiji i o bilo kojim drugim aspektima. Moramo izabrati konkretne projekte, inače će se sve previše otegnuti prije no što dobijemo konkretne rezultate u gospodarstvu. Ovaj investicijski plan, po mom dubokom uvjerenju, E, mora služiti zajedničkim političkim e, ciljevima, kako projektima zajedničkog tržišta s jedne strane, mislim da tu svakako projekti koji se tiču i transporta i prometa, sve ovo još danas nije izgrađeno i zbog toga bih e, zaista želio apelirati na komisiju i na države članice da u investicijskom planu budemo daleko brži no što je to bilo do sada. Thank you. Zahvaljujem. Sljedeći govornik Ivana Maletić, Europski parlament. Dobar dan, zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamenata i kolege zastupnike u Europskom parlamentu. E, ono što je zanimljivo je vidjeti koliko smo blizu ili daleko od ispunjavanja ciljeva iz strategije Europa 2020 danas u odnosu na vrijeme kada su ti ciljevi postavljani jesmo li uspjeli povećati zaposlenost moramo se zapitati jesmo li smanjili razinu siromaštva u europskoj uniji jesmo li povećali broj visokoobrazovnog stanovništva jesmo li povećali postotak obnovljivih izvora energije investiramo li zaista three bdp a u istraživanje i razvoj? to je sve ono što smo sebi zacrtali. drugo što se moramo zapitati je proizlaze li nacionalne strategije razvoja država članica iz strategije europa two thousand and twenty i obrnuto je li strategija europa two thousand and twenty pripremljena u procesu dogovora harmonizacije i koordinacije ciljeva iz nacionalnih strategija? međusobna povezanost strateških dokumenata preduvjet je postizanja ciljeva kroz implementaciju europski semestar bi trebao kroz preporuke državama članicama koordinirati aktivnosti država članica s ciljem ispunjavanja strateških dokumenata. ono što nam treba je veća povezanost između strateških dokumenata ali isto tako i uključivanje u to povezivanje i koordinaciju kohezijske i poljoprivredne politike koje čine najveći dio europskog proračuna i isto tako koordinacija s europskim semestrom. inače se nećemo uspjeti promijeniti u europu razvoja i investicija koju želimo. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je Andres Galacevski, Poljski parlament. Dziękuję, panie przewodniczący. Wiele lat temu... Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Prije nekoliko godina imali smo fijasko unutar strategije, a danas možemo vidjeti da strategija 2020 na neki način treba biti revidirana. Strategija je ipak jedan dokument koji je izuzetno važan kao polazišna osnova. Isto tako moramo kazati da svaka strategija mora ostati fleksibilan dokument jer uistinu ukoliko postane prekruta onda će biti suprotna željenoj tendenciji. Zbog toga prije no što se na neki način prisili one države članice da provedu strategiju, možda ne bi bilo loše da se strategija uvijek drži pred očima. E, neovisno o tome neovisno o tome da li znanost e, ili neke druga područja e, doprinose tome ili su to političari koji kroje usmjerenje. Svakako bi se trebalo jasno i glasno povezati sa strategijom koja je donesena unutar politike, fiskalne politike i e, politike okoliša. Pitanje koliko se mi približavamo ovim ciljevima kao što je to gospodarski rast, isto tako i stvaranje novih radnog mjesta, a s druge strane postavi se protupitanje kako u tome ne uspjevamo. Europska unija ima svoj vlastiti proračun. Europski proračun sadrži 1% GDP-a država članica Europske unije, što znači sve mogućnosti se nalaze u samim državama članicama, a kreativnost e, je ograničena na neki način i zbog toga novac mora zaista biti dobro investiran, a isto tako i dodana vrijednost u svakom pogledu mora biti osnovno polazište u svakom promišljanju koji su to daljnji elementi koje moramo imati uvijek e, na umu. Stvaranje novih radnih mjesta koje omogućuju na neki način da se stvaraju takva radna mjesta koja neće biti radna mjesta u upravama ili u administraciji, već u malom i srednjem gospodarstvu. Zbog toga bismo trebali e, raskinuti sve okove, morali bismo biti zaista e, kreativni u tome, kao što smo možda kreativni u stvaranju prepreka trebali bismo svakako malim gospodarstvima i malim e, trgovcima, odnosno malom i srednjem gospodarstvu omogućiti razvoj i imati bolje korake naprijed. Zahvaljujem. Paolo Sa iz Portugala, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, štovane zastupnici nacionalnih parlamenta i zastupnici Europskog parlamenta. U prvim javljanjima rečeno je da je cilj strategije Europske unije da se stvaraju nova radna mjesta koja su kvalitativno visoko vrijedna i koje su, iza kojih se krije dobra plaća. E, ovo pak stoji u jasnom e, suprotnosti sa onime što smo dobili od statističkih podataka. Što se dogodilo u posljednje tri godine, a što se tiče tržišta rada. Imali smo e, brisanje i nestanak 100.000 radnih mjesta. Nezaposlenost je na povijesno najvišim razinama postoji situacija na tržištu rade koje su prepreke e, tarifnim ugovorima, a isto tako postoje e, čitav niz zanimanja koje su potplaćeni ukoliko želimo isto tako kazati e, da mladi moraju naprosto emigrirati jer nisu u mogućnosti u Portugalu naći radno mjesto. Komisija u svom najnovijem izvješću iz 2014. godine govori o reformama koje su realizirane u Portugalu, navode kao primjer strukturne reforme koje su učinkovito provedene. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, Lisabonska strategija prije 15 godina obećano je da ćemo imati punu zaposlenost i smanjenje siromaštva. Tada je rečeno da 2010. godine, citiram, da će znanost i proučavanje biti u mogućnosti u čitavom svijetu i na međunarodnom planu omogućiti socijalnu inkluziju i punu zaposlenost ništa nije bilo e, lošije e, nego što se dogodilo. Naime, 26% stanovništva e, vidimo sada su žrtve i koji su pali ispod praga siromaštva, što znači sve ono što je podup Prto i sve eh, one liberalizacije koje su se dogodile i deregulacije na tržištu rada, sve ovo zajedno dovodi do izrabljivanja i nezaposlenosti. Eh, dolazi do eh, raskinuća između provedivih mjera koje bi trebalo biti najviši prioritet socijalne kohezije i prava radnika s druge strane. Hvala lijepo. Thank you. Zahvaljujem i dajem riječ kolegi Zarjanopolosu iz Europskog parlamenta e, i prepuštam predsjedavanje kolegici iz e, odbora za zapošljavanje. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nakon izbora u Grčkoj naravno rasprava o državnom dužnicima se u potpunosti e, na neki način ponovno zapodijelimo Grčka. Vidimo što se događa a isto tako sada i Sjedinjene američke države se suprotstavljaju Njemačkoj. Riječ je o uvjetima plaća, o rastu e, s druge strane, međutim to znači da E, imamo ekstremno siromaštvo u koje moramo suzbiti. E, investicije u tom pogledu e, znamo da investicijski paket možda nije dovoljan, sve skupa može izmijeniti situacija, međutim sve ono što je važno zapravo se svodi na strukturne reforme koje treba provesti, smanjenje poreznog opterećenja za poduzetnike, Eh, još eh, veći porezni rashodi koji se tiču stanovništva i time se može dobiti uravnoteženo proračun. Što se tiče eh, smanjenja cijene rada, fleksibilizacija radnog vremena, socijalna osiguranja, privatne investicije, sve ovo piše u europskom semestru i u strategiji 2020, u memorandumu i u programu e, štednje. Sve ovo navodi se ovdje i na tom temelju, na tim osnovama nova grčka vlada e, je ona koja se drži toga. Narodi e, i nacionalni parlamenti ne žele biti izviždana. Oni su bili žrtve i s obzirom da je na, u tijeku konflikt sa Evropskom e, uniji, s obzirom da je riječ o otpisu dugova. Hvala lijepa. Thank you. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospodinu Paolo Guerrieri iz Italije. Izvolite. Hvala lijepa. E, trebamo biti svjesni toga da skoro da nisu ostvareni nikakvi ciljevi iz strategije Europa 2020 do sada. Naravno ima jako puno razloga za to. Međutim, moramo isto tako biti svjesni toga da postoje neke osnovne greške što se tiče samog definiranja i provedbe ove strategije. E, I stoga smatram da je ovaj srednjoročni pregled e, šansa da e, preispitamo i redefiniramo ovu strategiju. Postavlja se pitanje kako povezati strategiju EU 2020 sa europskim semestrom. E, do sada je to dvoje uglavnom bilo odvojeno. U tom smislu postoji mogućnost e, snaženja ciljeva iz semestra, a posebno ako želimo ozbiljno e, provoditi strategiju e, koja se odnosi na rast koji počiva na ulaganjima. Spomenuo bih tri različita aspekta za reviziju strategije. Kao prvo što se tiče samog sadržaja strategije EU 2020. Jasno je da Eh, je potrebno pretočiti eh, ciljeve u aktivnosti na nacionalnoj razini. Međutim, to nije funkcioniralo. I stoga ono što bismo sada mogli učiniti eh, kako bismo ostvarili ciljeve, a u tom smislu važna je veća povezanost na gospodarskoj razini i potrebno je definirati sve europske ciljeve koji neće biti samo zbroj nacionalnih ciljeva. U tom smislu e, jasno je da primjerice e, to može biti područje infrastrukture, e, područje paneuropske infrastrukture. To je jako važan cilj na kojem može biti naglasak. Osim toga, važno je pitanje upravljanja strategijom. To je uvijek bio nedostatak u ovoj strategiji iz brojnih razloga, jer E, ova kontrola od strane kolega ili e, ravnopravnih institucija nije funkcionirala i to iz različitih razloga i različitih pristupa strategiji i semestru. I zato je jako važno povezati strategiju i semestar. E, primjerice, E, komisija u svom godišnjem pregledu rasta može ukazati e, na napredak koji je ostvaren i napredak koji je potrebno ostvariti u sklopu Europa 2020 strategije. Do sada se to nije dogodilo. I kao treće, ako uspijemo promijeniti sam sadržaj i promijeniti način upravljanja E, smatram da će onda postojati mogućnost da se strategija repozicionira i postane sama jezgra europske politike. U tom smislu jasno je da postoji jaz između onoga što se predlaže u smislu novih pravila na europskoj razini, pravila koje predlaže Europska komisija, a s druge strane su dugoročni ciljevi. Postoji veliki jaz e, između ta dva aspekta. A to e, nije način na koji možemo koristiti potrebnu interakciju i zato je jako važno revidirati sam sadržaj, promijeniti način upravljanja i repozicionirati strategiju tako da bude u samoj srži europskih politika. To će biti šansa za intenziviranje aktivnosti koje će dovesti do pokretanja gospodarskog rasta na europskoj razini. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Gabriela Kretu iz Rumunjske, izvolite. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, ciljevi mogu biti dobri, E, metode za ostvarivanje ciljeva su potpuno druga stvar. E, zadnji put e, na sastanku tijekom prvog dana sastanka razgovarali smo o tome koliko su opasni javni dugovi i na koji način spriječiti da države stvaraju nove dugove. Na, tijekom sastanka drugog dana pokušali smo pronaći rješenje za nedostatak financijskih sredstava za privatni sektor i nemogućnost kreditiranja. I došli smo do zaključka da postoje e, loši dugovi, loša zaduženost i dobra zaduženost. E, postoje i e, izravne javne investicije koje se izbjegavaju budući da dovode u pitanje konsolidaciju, a postoje i dobra ulaganja u privatnom sektoru. E, međutim, smatram da se tu radi o ideologiji, a ne o ekonomskoj politici. Nema ništa loše u ideologiji. E, međutim, problem je u lošim rezultatima. I ovdje bih ja imala jedno pitanje. Zašto europski političari odbacuju značaj izravnih javnih ulaganja i e, ključnu ulogu sve veće potražnje i borbe protiv e, velikih razlika u dohotku u području pokretanja gospodarstva. Neki će reći da će veća potražnja povećati povjerenje u financijska tržišta, međutim, e, nažalost, izgleda E, da je e, što prije potrebno raditi na povećanju povjerenja u naše države. Hvala. Dajem riječ gospodinu Perinsku iz Bugarske. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege. U izjavi Barozove komisije od prije e, nekih godinu dana iz ožujka prošle godine jasno stoji da je Europska unija u prošlosti bila stroj ili pokretačka snaga koja radi na konverziji, a u vrijeme krize to više nije slučaj i e, dolazi do procesa u kojem se produbljuju razlike između država članica, a i unutar samih država članica. U tom e, istom tekstu Europska komisija navodi da planira revidirati strategiju i da će se održati javna rasprava, a ona se i održala krajem prošle godine. Tako da početkom 2015. zapravo možemo provesti ovaj srednjoročni pregled i ažurirati naše ciljeve i politike. E, zapravo me iznenadilo ono o čemu je govorio gospodin Katajnen. On je rekao da ima jako puno drugih stvari koje je potrebno napraviti i da će komisija iz tog razloga odgoditi ovaj srednjoročni pregled. Međutim, E, zanima me na koji će način nova Europska komisija planirati svoj plan investicija i druge politike, a da pritom e, uopće ne zna što se do sada dogodilo u smislu provedbe ove strategije i na koji ju je način potrebno aktualizirati. Osim toga, čini mi se da je Europska komisija propustila veliku šansu da se bavi sa pregledom u ovom parlamentu i osigura da u nacionalnim parlamentima dođe do srednjoročnog pregleda nacionalnih programa koji su bili usvojeni u skladu s ovom strategijom. Da se to dogodilo, imali bismo jedan koordinirani plan i postojao bi poticaj za drugi dio same provedbe strategije. E, problemi o kojima govori komisija u svom izvještaju predstavljaju doista duboke probleme. E, spominju se socijalne implikacije krize, e, problemi koji su povezani sa demografskim kretanjima u Europskoj uniji, starenjem stanovništva, to je povezano sa raznoraznim posljedicama i sa zapošljavanjem i drugim socijalnim aspektima, a dodatni problem je e, taj što dolazi do sve većih razlika u društvu. Postoji ogroman jaz između onih e, sa e, visokom razinom dohotka i onih e, na donjem kraju ove ljestvice. Na koncu želio bih reći da sam uvjeren i čini mi se da Europska komisija zapravo ne zna što treba učiniti i čini mi se da ne pokazuje pravu želju da riješi probleme, nego samo traži neka kratkoročna rješenja i želi pokazati da nešto radi. Hvala. Zahvaljujem gospodine Perinski. A sada dajem riječ Pervanš Perez koja je zastupnica u ovom parlamentu. Hvala lijepa gospođo predsjednice. U sklopu europskog semestra e, nadovezala bih se na ono o čemu je govorio Andreas Schwab e, kada je govorio o unutarnjem tržištu e, i spomenula nešto za što mi se čini da nije spomenuto o Junkerovom planu. U Junkerovom planu govori se o izazovima koji su povezani sa unutarnjim tržištem i čini mi se da je jako važno pitanje dugoročnih ulaganja a u svjetlu raspoloživih financijskih sredstava i promjena koje se događaju. E, u svjetlu svega toga cijena ugljika iznimno je važna i potrebno je osigurati da svi aspekti budu jasno vidljivi a to je nešto što u ovom trenutku nedostaje. E, čini mi se da odluke koje se odnose na stabiliziranje cijene ugljika nisu provedene kako treba. Kao drugo, što se tiče digitalnog elementa plana investicija koji je predstavio Juncker, e, mislim da je to također iznimno važno i nadam se da ćemo biti uključeni u sve to. Jer kakvog smisla ima, imati ogromna ulaganja u digitalno gospodarstvo ako od toga korist neće imati oni koji bi trebali imati korist, a to je javnost, to su građani. Zapravo mora se ostvariti dodana vrijednost i preuzeti što se tiče onoga što ostvare tvrtke kao što je Google, Amazon i druge i od toga moraju profitirati građani. A to je povezano i sa pitanjem oporezivanja e, svega onoga što je rezultat ove vrste gospodarstva. E, zahvalila bih i kolegi iz Njemačkog parlamenta, gospodinu Saracinu. E, zahvaljujem na prijedlozima koje je iznio, a čini mi se iznimno važnima kada govorimo o većoj razini e, demokratičnosti u procesu suodlučivanja u sklopu europskog semestra, e, smatram da je to doista osnova na kojoj možemo dalje raditi. Zahvaljujem. I dajem riječ gospodinu Neofito sa Cipra. Izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mi sad razgovaramo o izlasku iz recesije i načinu na koji ćemo to ostvariti. Ako se oko ičega slažemo, onda se slažemo oko toga da je rast najbolji put iz krize. 315 milijardi eura na raspolaganju je za investicije i to je lijepo čuti. E, čuti je lijepo i da će nam pomoći Europska centralna banka i kvantitativno olakšavanje. Međutim, ekonomski rast, pogotovo rast u Europi, možemo postići samo putem kvalitetnih investicija. Čini mi se da to katkada zaboravljamo. Bilo bi dobro da se sjetimo koji su to stvarni problemi Europe. To su, rekla bih, sljedeći. Već godinama se borimo sa konkurentnošću. Europa već dugo nije konkurentna. Izgubila je svoju poziciju. Upravo zbog toga ne postoji velika želja među ulagačima. Moramo učiniti Europu konkurentnijom kako bismo privukli ulagače. Moramo zaista oči u oči pogledati sve teškoće s kojima se Europa suočava. Konkurentnost, golem dug, a isto tako i staro stanovništvo. Nemamo velike energetske rezerve, nedostaje nam energenata. Isto tako pokušavamo industriju izvoziti i to činimo već godinama. Čini se da sada gubimo i digitalnu bitku. Moramo se pozabaviti svim ovim problemima na izvoru, a izvor je konkurentnost. S time se trebamo baviti. inače ćemo još godinama biti u krizi. Ja dolazim sa Cipra. Cipar već duže provodi vrlo stroge programe prilagođavanja. I sada postavljam pitanje, na koji način ostvariti razvoj ako stalno sve više posuđujemo? Mislim da ne možemo osigurati održiv razvoj i rast ako gomilamo jedan dug na drugi. Mislim da moramo riješiti i taj dio jednadžbe kako bismo krenuli e, dalje. Hvala. A sada Ines iz Portugala. Hvala. jedan od problema koji nas najviše brine i o kojemu moramo razgovarati kada govorimo o planovima za stvaranje radnih mjesta je situacija u kojoj žive radnici. Pogledajmo istraživanje komisije, a isto tako i istraživanje iz zemlje iz koje dolazim. Naime, ako razmotrimo broj radnika koji su siromašni, njih je sve više i više kada govorimo o investicijskom planu, moramo se zapitati čemu on služi, zašto je on potreban. Naravno da investicijama potičemo gospodarstvo. Međutim, krajnji je cilj dobrobit građana, dobrobit ljudi, a pitanje se postavlja pridonosi li sve ovo dobrobiti ljudi. Čini se da nema zaštitne odredbe u ovome planu kako bismo osigurali da se radna mjesta otvaraju. Mi ne govorimo o stabilnim, dostojanstvenim radnim mjestima sa zajamčenim radničkim pravima. Mi govorimo o infrastrukturama, energetskoj, transportnoj i tako dalje. Kada govorimo o velikim investicijama, to će ići na ruku velikim privatnim konzorcijima koji se sada bave svojim financijskim planiranjem. Međutim, Međutim, nakon svega tog planiranja i svih investicija, hoće li ljudi imati trajna radna mjesta? Hoće li oni koji pate od nesigurnosti riješiti svoj problem? Što će biti s ljudima koji su već ispod praga siromaštva? Ja osim ovoga imam i nekoliko konkretnih pitanja, a temelje se na godišnjoj anketi rasta komisije. Neke stvari lako je predvidjeti ili previdjeti, a onda tako uništiti živote ljudi. Kada govorimo o uslugama socijalne skrbi i nadoknadama dohotka i službi za aktiviranje na tržištu rada, moramo si postaviti pitanje što u stvari želimo postići? Želimo li da ljudi imaju radno iskustvo, pa to postići e, putem različitih vrsta naukovanja, stažiranja? Ako ćemo to raditi, to u stvari ne rješava problem nezaposlenosti. Ako ćemo nastaviti sa dosadašnjim načinima, a to su golema otpuštanja, proglašenja viškova u državnim javnim službama, volontiranje, rad na pripravničkom stažu i tako dalje. Na taj način se samo pogoršava problem nezaposlenosti, e, problem nesigurnosti radnih mjesta i problem siromaštva, jer to nisu trajna radna mjesta. Pa ono što želim čuti od komisije je sljedeće. Ne bi li trebalo biti točno da se u stvari sredstva zajednice nikad ne bi trebala koristiti zato da stvorimo nesigurnost radnih mjesta i nesigurnost za radnike? To je moje prvo pitanje. Ja mislim da je tako nešto ne prihvatljivo i da to također ulazi u ingerenciju država članica. A što se tiče kolektivnih ugovora, to je također nešto što je pravo radnika. To nije nešto čime bi se trebale odriješiti ruke poslodavcima. Mi kad kada slušamo prekrasne riječi o e, tome kako štitimo kvalitetu rada, e, muške i ženske radnike i kolektivno pregovaranje, ali u isto vrijeme slušamo pozive na fleksibilnost, čime se kolektivni ugovori razvodnjuju. Prema tome što je u stvari cilj komisije, koje interese vi to branite? Hvala. Sada ćemo dati riječ predsjedatelju odbora za proračun. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih e, želio svakako upozoriti od situacije da gradimo dvorce u snovima. Lisabon doduše je izuzetno lijepa ideja i naši Predsjednici vlada i država u velikoj svećanosti su prihvatili strategiju, međutim koji je to kontraste između ovako postavljenih ciljeva i onome što se konkretno najvećem broju država u konačnici učinjeno i realizirano. U ovom trenutku možemo kazati da strategija EU 2020 vrlo je slična situacija. Imamo prekrasne ciljeve koji su objelodanjeni. Gospodin Katajinen je kazao da sa Junkerovim investicijskim planom će se stvoriti veliki broj radnih mjesta. Međutim, sjećam se onoga što je rečeno kada je uveden euro i kada je euro ušao u Europsku uniju i kada je rečeno da će Europska unija postati najbogatija zajednica na svijetu. Vidimo danas što se dogodilo. Mislim da je problem e, upravljanja u Europi. Ja bih e, čak e, što više napomenuo da ne postoji niti jedna vlada, niti jedan državnik u eurozoni koji e, bi e, na neki način u zadnjih deset godina, kada je sve skupa jako dobro funkcioniralo, imao bilo kakvih dvojbi oko toga. Međutim, što se dogodilo kada smo se suočili sa stvarnošću, kada smo proučili tu stvarnost, ja bih želio dati sljedeće napomene s tim u vezi. Jutros e, smo u, na našem zasjedanju govorili o neplaćenim računima, e, to jest onim računima koje na neki način Evropska unija e, nije podmirila, dakle Europska unija ne plaća onim ritmom i dinamikom kako bi to trebalo iz razloga što nema naprosto sredstva. I zbog toga je došlo do gomilanja dugova. Kako se ovo pak može riješiti? Traže se brza rješenja. Naime, isto tako kako možemo na ovu problematiku upozoriti i vlade u državama članicama. Jer u istinu, u jesen 2014 2014. godine e, bilo je oko 5 milijardi prihoda koji su proistekli pali s neba zapravo od, e, to su novci od kazni koje su naplaćeni i mislilo se da će se plaćati najstariji računi. Međutim, vlade koje su sjedine nasuprot nas su htjele zapravo vratiti taj dio kolača u svoje proračune jer njihove proračunske situacije E, su trebali biti optički e, poboljšane jer moramo kazati znači da je razlog zaduživanja odnosno proračunskih deficita može biti isto tako i ovaj dio koji se tiče Europske unije. Kada znači pogledamo sve to skupa e, moramo vidjeti koji udio se odnosi na svaku pojedinu državu članicu. Možda je ovo provokativno pitanje, ali svakako ovo je bitno za javne financije. Što se tiče strategije 2020, jedan od predčasnika podpredsjednik Europskog odbora u Polskom parlamentu je kazao da proračun Europske unije čini 1% e, bruto domaćeg proizvoda. To je zapravo e, preduvjet bilo kakvog eh, novog poimanja proračuna. Ne bismo li mogli razmisliti o tome i ne bismo li mogli razmisliti u smjeru da da se u slučaju provjera eh, dakle istinitosti i korektnosti javnih eh, sredstava u proračunima na neki način ne uvede isti takav postup pak e, i prema nacionalnim parlamentima kako bi se unutar Europske unije i sami ministri izvršili svoju vrstnu koordinaciju između samih sebe i kako bi se na neki način suzbila nezaposlenost. Što se tiče vlastitih sredstava, e, vrlo smo radoznali e, što će Montijeva skupina e, dati kao prijedloge. To sigurno neće biti dječja igra i sigurno neće biti moguće bez jasne i nedvosmislene podrške nacionalnih parlamenta u nacionalnim uzusima poreznih politika postoje tako velike razlike da ovakva vježba zapravo neće dovesti do istovjetnih rezultata u svakoj pojedinoj državi članici. Već je bilo rečeno da je govoreno o cijenama CO2 certifikata. Ne bi li bilo možda dobro da se e, govori o oporezivanju CO2 koji bi izravno išao u proračun Europske unije i kako bi se smanjilo opterećenje nacionalnih proračuna i kako bismo na taj način suzbili ove probleme sa neplaćenim računima. Ukoliko želimo pak e, da naša gospodarska politika uistinu bude uspješna, ta moramo započeti sa upravljanjem gdje je vrlo tragična situacija. Kostas eh, Mavrides. Hvala. A sad gospodin Kostas Mavrides, eh, naš parlamentarac sa Cipra. Hvala lijepo, želio bih kazati sljedeće strategije 2020. Sadržaj ove strategije ne odnosi se samo na jedan gospodarski model, sadržaj se zapravo odnosi i na socijalni model, što znači i jedno i drugo i zbog toga moramo zaista promisliti kada govorimo mora biti ekonomski opravdan, ali socijalno podnošljiv. Znači dvije konkluzije iz toga možemo izvući iz toga. S jedne strane, naravno, sve skupa je izgrađeno pod različitim preduvjetima i između postavljanja ovih strategija do danas mnogo toga se promijenilo, sve ovo moramo uzeti u obzir ciljevi e, potpuno jasno i nedvosmisleno je rečeno, još nismo ih uspjeli postići. Želim postaviti pitanje svima nama. Da li nam netko može sa velikom vjerojatnošću kazati da ciljevi u odnosu na socijalna i gospodarske aspekte u idućim godinama uopće biti ostvarivi? Znači, možemo biti jednoglasni kad kažemo nismo sigurni u to. Zbog toga pitanje koje je postavljeno Sjedinjene američke države koje su puno ranije ušli u krizu, kako je moguće da oni danas stoje daleko bolje nego mi? Naravno, možemo još satima razglabati o tome, međutim vidimo da oni imaju sasvim drugačiju makroekonomsku politiku. Mi pokušavamo još uvijek našu politiku e, koju na neki način slijedimo možda čak i slijepo, isto tako i ravnopravnost sa istim pozicijama i sa istih polazišta. Što se tiče investicijskog Junkerovog paketa, moram kazati sljedeće. Zapravo, od slijeva na desno prihvaćeno je da ne možemo iznaći javna sredstva, odnosno proračunska sredstva iz javnih izvora. Želim, međutim, naglasiti, ukoliko zaista e, moramo ići na rup pameti. Zašto europskim članovima obitelji e, možemo provjeriti neke promjene koje se moraju dogoditi. Da li smo zaista morali dozvoliti da trojka bude prošlost i da je zamijenimo vlastitim institucijama u Europi? Hvala vam lijepo. E, Aiden Hayden e, from Ireland. A sada Aiden Hayden iz Irske. Izvolite. Hvala i hvala vam na prilici da nešto kažem. Mislim da je revizija strategije 2020 došla u pravi čas. Jedan od aspekata ove rasprave treba biti pomnije razrađen, a tiče se regija. Postoji stajalište da je ova strategija pristupila svima na isti način i da jednostavno ne prepoznaje razlike u regionalnom smislu među državama članicama. I isto tako je jako bitno da se time pozabavimo. Mene su pogodili komentari kolege iz Rumunjske vezane uz prosječnu plaću u usporedbi sa prosjekom EU-a. Naravno da postoje regionalne razlike u sklopu Europske unije, međutim u našem diskursu to ne prepoznajemo. Što se tiče strategije 2020, ona će i dalje e, biti u nemogućnosti ostvariti ciljeve ako ostane ovakva kakva je, ako ne bude inkluzivna i ako ne poveže i uključi sve dionike te stavi naglas naglasak na partnerstvo. Mnogo smo razgovarali o tome kako strategija nije ostvarila svoje ciljeve, posebno vezano u siromaštvo. Imamo sve više siromašnih ljudi u EU, čak i više nego ikad. Prema tome, iznimno je važno da se ponovno pozabavimo ciljevima vezanima u siromaštvo. To je nešto što EU i države članice moraju ozbiljno shvatiti. A kada se bavimo siromaštvom, onda se moramo baviti zapošljavanjem, jer to je povezano. Stvaranje radnih mjesta najbolji je način da riješimo siromaštvo. Postoji jedno važno gledište koje se iskristaliziralo tijekom plenarne rasprave i tijekom rasprava klubova zastupnika. Mi moramo razgovarati o kvaliteti radnih mjesta i o problemu socijalnog dumpinga na tržištu rada. To je važno i kada razmatramo strategiju 2020. Imamo ciljeve kvalitete i održivosti radnih mjesta i to će na pozitivan način moći utjecati na zapošljavanje. A što se tiče strategije ulaganja i investicija, čini se da smo malo zbuljeni i sam je Juncker već rekao da periferne zone u Europskoj uniji u stvari jesu zemlje koje ulagači smatraju rizičnima, a one će biti prioritetne zemlje. Međutim, sada mnogo toga govorimo o tome kako ćemo odabirati projekt i onda govorimo o profitabilnosti. Pa na taj način e, opet e, promičemo nejednakost. Mi moramo e, raditi na koordinirani način. Kada govorimo o strategiji 2020 i o strategiji investiranja, onda u srcu investicija moraju biti ciljevi e, strategije 2020, a strategija ulaganja mora biti predana ciljevima iz strategije 2020, posebno kada je riječ o regijama. To tada mora biti prioritet. Moramo ulagati u periferne regije Europske unije posebno se moramo posvetiti stvaranju pravih radnih mjesta mjesta i zapošljavanju. To je bitno iz aspekta ulaganja, a ta radna mjesta moraju biti kvalitetna i održiva. Hvala. A sada Hojfigredo iz Portugala. Izvolite. Puno vam hvala, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, danas smo već čuli da Europa može naprijed samo ako postoji povjerenje. Povjerenje, međutim, moramo jedni u druge imati ako svi plaćamo svoje račune. Mi u Portugalu to činimo već nekoliko godina i ispunjavamo svoje obveze u tom smislu provodimo politike, ali njih se ne može gledati samo iz perspektive troškova. Moramo razmišljati o strukturnoj reformi tržišta rada i o boljoj društvenoj i socijalnoj pravdi. Što se tiče Europske unije, imamo prilagodbe koje vidimo u obliku reformi tržišta rada, reformi rada, reformi državnih javnih službi i tako dalje. No suprotno od onoga što smo do sada čuli, nitko iz državnih službi nije dobio otkaz. Mi u stvari vidimo i pozitivne znakove. Pokazatelji su sve bolji i bolji i nezaposlenost je sve niža. Tijekom procesa prilagodbe mi smo imali stopu nezaposlenosti od čak 18%. Ona je međutim trenutno u Portugalu slična razini iz 2011. godine, kada smo tek krenuli sa procesom prilagodbe i kada smo zatražili međunarodnu potporu. Stopa nezaposlenosti je kod nas još uvijek visoka, ali bez obzira na to došlo je do smanjenja, a do njega je došlo kroz stvaranje novih radnih mjesta. Naravno da smo učinili sve u svojoj moći da ublažimo bolne efekte e, procesa prilagodbe. Imali smo projekt u kojemu niti jedan građanin Portugala nije smio biti ostavljen po strani. Mi smo se bavili i dugom i zapošljavanjem, a to je jedno s drugim bilo gotovo pa ne spojivo. Portugal je na uravnotežen način sa e, predanošću i odgovornošću radio na svojim ciljevima. Što se tiđe strategije Europa 2020, to predstavlja važnu priliku za našu zemlju. Smatramo da je strategija prilika da se ponude bolja i održivija društvena rješenja koja će Portugalu osigurati mogućnost konkurentnosti i investiranja u infrastrukturu, u poduzetništvo i osmišljavanje boljeg socijalnog modela. Važno je ulagati i u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. To je iznimno važno kako bi svatko dobio svoje prvo radno mjesto i kako bi se nakon gubitka posla vratio na posao to moramo spojiti sa javnim politikama zapošljavanja. Na taj način možemo suzbijati socijalnu ekskluziju i nezaposlenost mladih. Europa mora biti pravednija, ljudskija i solidarnija. Hvala vam. A sada Jan Samradik iz Češke. Izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuća, štovene dame i gospodo, kolegice i kolege, slično kao i prethodni govornici, htio sam kazati nešto povezano sa investicijskom planu predsjednika komisije Juncker. Jutro smo već razgovarali E, o tome, a i sada je to ponovno e, dio ove rasprave. Tu je zapravo riječ o 315 milijardi eura. Međutim, moramo kazati da zapravo u stvarnosti imamo 21 milijardu i nadamo se e, utjecaju poluge puta 15. Pitanje je uopće da li će se ovaj faktor dogoditi jer uistinu imamo vrlo ambiciozne planove i u području zaštite okoliša. I tu se događaju i u planu su velike investicije. Isto tako imamo ambiciozne planove što se tiče potpore obnovljivih izvora energija ili kada je riječ o zaštiti prava radnika o zaštiti potrošača. Sve su to područja koja na neki način našu konkurentnost u usporedbi sa drugim ekonomijama svijeta, prvenstveno kada se uspoređujemo sa Kinom, čine daleko nekonkurentnijima. Imamo gospodarske programe koji su kreirani ovdje u Europskoj uniji i koji e, traže i zabilježuju stalni, neprekinuti, kontinuirani rast i koje isto tako trebaju omogućiti blagostanje građana. Danas se može čuti, dakle već neko vrijeme da budem precizniji, čujemo mišljenja o tome da je ovo ostvarivanje ciljeva zapravo u nesuglasju sa budućnošću jer se na neki način odgađaju dugovi u budućnost i zaista bi bila velika opasnost e, ovu budućnost opteretiti na taj način. Hvala. Budući da gospodin Tajsen nije mogao nazočiti sastanku, ostalo nam je još vremena pa možemo nastaviti s radom. Možete se spontano javiti za riječ. Želi li netko nešto reći? Izvolite. Trebali biste mi javiti da želite nešto reći. Elisa Ferreira. Puno vam hvala. Mislim da je ova rasprava jako važna. Ipak, smatram da bismo trebali pažljivo birati riječi. Želim vam na to skrenuti pozornost jer tijekom i nakon krize neprestano koristimo riječi poput strukturne reforme riječi poput prilagodbe koje dovode do rasta strategije prilagodbe rasta i stvaranja radnih mjesta, pa i Agenda 2020, bez da u stvari razgovaramo o značenju tih pojmova. Ako zaista želimo ostvariti dijalog, moramo vrlo jasno znati što stoji iza svakog tog pojma. Kada govorimo o strategiji 2020, Često govorimo o popisu želja. Postoje neke države članice koje moraju više ulagati kako bi postigle konvergenciju, rast i izlazak iz krize, a opet u proračunskom smislu ne dobivaju dovoljno odrešene ruke kako bi upravo u te stvari mogle ulagati. I sada kada nastavljamo razgovarati o rastu, i o prilagodbama mogu vam reći da u stvarnom svijetu nekim zemljama unutar ovog procesa ne dajemo dovoljno slobode. Tome bismo trebali posvetiti dovoljno pozornosti, posebno kad govorimo o preporukama za države članice. Komisije razgovaraju sa, komisija razgovara sa nacionalnim parlamentima o sadržaju preporuka, a sve što mi govorimo i cijeli naš e, popis želja bi na kraju trebao postati stvarnost i dio statistike. Međutim, zbog deficita režemo ulaganja i investicije, ne ulažemo u obrazovanje, u znanost, u čiste izvore energije, u osposobljavanje i tako dalje. A ako sve to režete, onda ne možete reći želimo ostvariti prilagodbu sukladno ciljevima strategije 2020. Ako želimo zaista ozbiljno pristupiti svemu, onda ozbiljno i pažljivo birajmo riječi. Ne možemo se složiti da na različite načine različiti ljudi tumače određene pojmove, a međusobno razgovaraju. Eto, to bi bio moj komentar i molim vas da o tome razmislite do sljedeće naše naše rasprave. Moramo jasno znati o čemu govorimo. A što se tiče praktičnog aspekta svega, naglašavam manevarski prostor država članica u smislu izvršenja državnog proračuna. Mi sada govorimo o novom investicijskom Junkerovom planu. Želimo potaknuti konvergenciju, ako postoji neki element koji u najvećoj mogućoj mjeri treba pomoći najmanje razvijenim državama e, unutar Europske unije, to treba iskoristiti. Ali ako ćemo mi kroz ulaganja ulagati u manje rizične zemlje, na kraju ćemo imati još nejednakiju Europu. Eto, to bi bilo sve od mene i hvala što ste mi dopustili da ovo kažem. Hvala vama. Nitko se drugi ne javlja za riječ. Izvolite. Gospodin na mjestu 99. Ja sam Karon Filara iz Češkog parlamenta. Hvala lijepo, ja bih želio reagirati na nešto što je već višekratno ovdje izneseno. Naime, više puta je kazano u ovom krugu da je razmimo leženje između bogatih i siromašnih sve veće i veće. Investicijska aktivnost koja se događa trebalo bi zaista stvoriti trajna radna mjesta. Međutim, najnovije statistike ipak pokažu da svi oni koji imaju radna mjesta ne izlaze iz siromaštva. To su izuzetno loše vijesti za našu budućnost i ukoliko se investicijskim planom treba potaknuti e, rast e, i zapošljavanje i ukoliko želimo ostvariti taj rast, ovo je problem ako se ne ukloni, ukoliko ovu stupicu siromaštva ne riješimo, onda smo riješili prvi dio problema, a drugi dio problema, to jest razmimo između bogatih i siromašnih, nećemo riješiti neće biti dovoljno da se samo ostvaruje gospodarski rast i da se potakne gospodarska aktivnost, već je uistinu svi oni koji rade moraju imati određenu razinu života. E, nisam to samo ja koji to ističe, mnogi koji su ovdje se javili za riječ su to istaknuli i htio bih kazati da stvaranje e, gospodarskog rasta, ali i kvalitetnih radnih mjesta. E, it has been a long and... Hvala. Bio je ovo dug i zanimljiv dan. Svima vam zahvaljujem na sudjelovanju. A sada dajem riječ gospodinu Robertu Gualteriju koji vodi odbor za gospodarska i monetarna pitanja. Govoriti će o svojim zaključcima na temelju naše današnje rasprave. Izvolite. Hvala lijepa Marita. Da, doista i ja smatram da je ovaj prvi dan međuparlamentarnih razgovora bio vrlo uspješan. Mislim da sada možemo smatrati da je završila ona duga metodološka rasprava o tome e, zašto trebamo međuparlamentarnu suradnju, e, kako treba funkcionirati, e, što možemo očekivati E, naglasak e, sada može biti na e, samim temama o kojima smo odlučili danas razgovarati, a riječ je o vrlo važnim pitanjima koja su vrlo tjesno međusobno povezana. Europski semestar, okvir upravljanja, strategija EU 2020, pitanje je li ekonomska strategija koju je predložila e, komisija usuglašena sa našim dugoročnim ciljevima i je li potrebno provesti reviziju u svjetlu sadašnje e, situacije? Treba li revidirati dugoročne ciljeve u sklopu strategije EU 2020? A možemo se baviti i pitanjima instrumenata koji su nam na raspolaganju, jesu li oni primjereni za osiguranje djelotvorne ekonomske politike e, kako bismo imali ono o čemu govori e, gospodin Juncker, a to je gospodarsko upravljanje. E, sve su to doista iznimno važna pitanja i doista su vrlo tjesno međusobno povezana. E, nismo se naravno našli ovdje kako bismo imali identična mišljenja o svemu. E, mišljenja su različita o brojnim stvarima, ali teško je imati različita mišljenja o nekim brojkama i činjenicama, a neke od njih su potpuno jasne. E, Potpredsjednika Tajnen je govorio o nekima od činjenica a činjenica je da ne ispunjavamo mnoge od ciljeva strategije EU 2020 u području zapošljavanja, istraživanja, razvoja, smanjenja siromaštva. E, to su dakle ciljevi koje nećemo uspjeti ostvariti. Kao drugo, ne trebam vas podsjećati na brojke koje se odnose na razinu nezaposlenosti, nedostatak investicija, postoje jasni podaci i ciljevi, a vidimo da je došlo do smanjenja ulaganja od 15% u zadnjih nekoliko godina i ako pogledamo usporedbu između stope nezaposlenosti kod nas i stope nezaposlenosti u Japanu i SAD-u, svjesni smo kakva je situacija, znamo i da pratimo e, krivulju razvoja BDP-a nakon globalne krize, možemo vidjeti da smo do 2011. išli korak u korak sa SAD-om, a nakon toga su se pojavile e, razlike koje su bile sve veće i došlo je do druge recesije. I e, po našem mišljenju tu dolazi do sve većih razlika, a neki od nas smatraju E, da ove razlike zapravo predstavljaju recesiju koju smo sami uzrokovali budući da nismo primjenjivali potrebne politike nakon 2011. tako da dolazi do sve većeg raskoraka i sve većih odstupanja. Nismo se uspjeli složiti oko toga e, koji, koja kombinacija politika e, bi bila primjerena. Međutim, mislim da se e, svi slažemo oko toga da su rezultati e, bili loši, ciljevi nisu ostvareni i zato moramo preispitati tu kombinaciju politika i to je zadatak Europske komisije. I smatram da mi kao europarlamentarci kao prvo moramo biti svjesni onoga o čemu je govorio gospodin Juncker. On je došao ovamo i rekao je mi smo vlada, ne želim e, govoriti o vladanju, E, mi smo ekonomska vlada i ono što trebamo učiniti je prestati koristiti one komplicirane riječi i pojmove i pojednostavniti stvari. I on je pokušao to pojednostavniti i e, podnio je prijedlog strategije za ekonomsku politiku i na nama je da analiziramo taj prijedlog. I taj prijedlog je jednostavan, to moram reći. I doista kako ja to vidim, to je promjena u odnosu na prošlost. Naravno da možemo raspravljati o tome je li to dovoljna promjena, je li primjerena, međutim e, imamo dakle Europsku komisiju koja je došla ovamo, rekla da je vlada i podnosi svoj ekonomski prijedlog u kojem postoji jedan trokut tri elementa. Kao prvo plan investicija, budući da smo definirali to kao prioritet, e, da postoji nedostatak investicija. Kao drugo, moramo ubrzati provedbu strukturnih reformi i osim toga moramo raditi na fiskalnoj konsolidaciji koja će biti usmjerena na rast i što se tiče strukturnih reformi i što se tiče fiskalne konsolidacije oba ta elementa po prvi puta pojavljuju se e, i kao e, socijalni element e, jer smo svjesni toga da postoji određeni deficit u smislu uvažavanja socijalne dimenzije u provedbi ekonomske politike Europske unije. Ovo je dakle jedan prijedlog koji sadrži određenu razinu koherentnosti i može biti prihvaćen jer sadrži određene osnovne elemente. Recimo ako imamo neku politiku na deset stranica, to nije e, rezime politike. Ako nešto možete rezimirati u tri riječi, to je možda nešto oko čega se možete složiti ili eventualno ne i stoga smatram da je ovaj razvoj događaja pozitivan. I e, sasvim kratko, temeljem naših današnjih razgovora i temeljem komentara koje smo čuli, želio bih iznijeti nekoliko napomena u svezi ova tri elementa u sklopu ovog trokuta i e, reći nekoliko riječi o tome e, kako možemo bolje surađivati i ostvariti da strategija bude učinkovitija jer mi smo parlamentarci i moramo odigrati svoju ulogu i obaviti svoj posao. Mislim da je naš posao, a mislim da se većina nas slaže, da se pobrinemo da ova strategija funkcionira, da bude suvisla, koherentna, da bude učinkovita, što učinkovitija. E, naravno, postojeći i neki drugi koji će se usprotiviti i predložiti alternativnu strategiju biračima u budućim izborima. I što je to što možemo učiniti kako bi ova strategija dobro funkcionirala? Prvi element je plan ulaganja. O tome ćemo govoriti sutra, zato e, sada neću ulaziti u detalje. Međutim, Ovdje potpuno jasno vidim dva elementa gdje je potrebna suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. E, mi ćemo biti nadležni za uredbu kojom se osniva fond za ulaganje i mislim da moramo pokušati i osnažiti demokratsku odgovornost za taj plan. To je nužan element. E, moramo biti odlučni i siguran sam da zajedno sa svim kolegama koji na tome rade e, trebamo uložiti napore kako bi postojala veća razina odgovornosti u ovom planu. Moramo se baviti još jednim osjetljivim pitanjem, a to je pitanje zemljopisne ravnoteže. To je vrlo složeno jer ne možemo podijeliti ulaganja e, uz pomoć određene formule po zemljama. Međutim, istodobno moramo osigurati e, da E, vodimo računa o zemljopisnoj ravnoteži. Kada govorimo o paneuropskim ulaganjima, e, to je zapravo sustav unutar kojeg će biti lakše ostvariti snažniju uključenost država članica u samom fondu. E, prva stvar za koju vam možemo obećati da ćemo je pokušati napraviti kako bismo osigurali veću ravnoteženost ovog plana na razini Europske unije i veću razinu odgovornosti e, kako biste prenijeli svojim vladama da dadu svoj doprinos kako bi ovaj Europski fond za strateška ulaganja predstavljao ne samo polugu, a to je nešto što je jako važno, a tu je naravno nadležan odbor za proračun, tu moraju biti osigurana i sredstva sa nacionalne razine. A to je važno, e, posebno zato što to neće ući u e, postupak e, kod prekomjernog deficita. Mislim da je ovo razgovor koji će biti jako koristan. O tome ćemo govoriti sutra. Koje su to mogućnosti za konkretna poboljšanja ovog plana? Osim toga, postoji i drugi element. Znam da je on element oko kojeg se teže složiti, a riječ je o fiskalnoj konsolidaciji koja će biti usmjerena na rast. Osobno smatram da je važno biti svjestan jedne stvari. Ukoliko fiskalna konsolidacija nije usmjerena na rast, praktički se ne događa i onda imamo sve veći deficit. E, ovaj koncept od ključnog je značenja, ali Luisa Pereira ima pravo. E, ima pravo kad nas je podsjetila da e, znamo za formulu, ali problem je e, hoćemo li uspjeti to ostvariti jer po prvi puta doista radimo na fiskalnoj konsolidaciji usmjerenoj na rast. Ovdje vidim da postoje važne novosti u komunikaciji o fleksibilnosti koje se odnose na prilagodbu ciklusu. Mislim da je jako važno za sva gospodarstva na svijetu Eh, da budu svjesne procikličkih elemenata eh, koji postoje. Moramo uvesti određene anticikličke elemente. I jako je važno podsjetiti vas da komunikacija o fleksibilnosti zapravo ne mijenja ovo pravilo. Eh, važno je naprosto pronaći način za provedbu onoga što je definirano u pravilima ja bih mogao odgovoriti kolegi iz Bundestaga koji upozorava na povrede pravila da je propust u primjeni pravila također povreda jer ako imamo pravilo prema kojem ako imamo strukturne reforme, možemo imati privremeno odstupanje od srednjoročnih ciljeva kako bismo potaknuli strukturne reforme, a onda ne primjenimo članak pet uredbe, a on se do sada nikada nije primjenjivao, to onda zapravo znači da je to povreda pravila to je prekršaj jer smo mi napisali tu odredbu u ovom članku i moramo ga primjenjivati. I drago nam je što je komisija sada na koncu konačno počela raditi na tome da primjenjuje ova pravila. Ne smijemo zaboraviti ni na jedan dio pravila. Ne smijemo zaboraviti na jednostavnu primjenu matrice. Moramo biti svjesni toga koja je uloga ekonomske vlade, e, kako je to rekao Juncker. I stoga smatram da ova dva elementa e, povrh e, prilagodbe ciklusu i nova odredba o strukturnoj reformi predstavljaju nešto što je doista važno kako bismo osigurali fiskalnu konsolidaciju uzmjerenu na rast. Naravno, još uvijek postoje neki otvoreni elementi. Slažem se s onim kolegama koji govore o tome zašto se e, odredba o ulaganjima ne primjenjuje na korektivni dio. Slažem se da tu postoje elementi koji govore u prilog primjeni te odredbe na korektivni program i onda će se primjenjivati na veći broj zemalja. I jako je važno vidjeti kako će se primjenjivati ovo pravilo kako bismo potaknuli e, produktivna ulaganja i kako bi to imalo pozitivan utjecaj na nacionalni proračun i kako bi se na najbolji mogući način koristila ova odredba e, u smislu da se osigura da naglasak u nacionalnom proračunu bude na ulaganjima, a da se istodobno ostvari cilje fiskalne odgovornosti. I na posljedku, važan je element strukturnih reformi. Mislim da je ovom komunikacijom otvorena mogućnost za izbjegavanje rizika koji postoje jer se radi o rješavanju problema ravnoteže između konvergencije i vlasništva. E, ne smijemo dopustiti da se zaobiđe parlamentarna dimenzija. Treba nam veća razina konvergencije. Podržavam prijedlog kolege Saracina. E, uvelike se slažemo što se, pitanja, što se tiče pitanja primjene e, preporuka za pojedine države i načina na koji se može osigurati odgovarajuća primjena ovlasti na nacionalnoj i na europskoj razini. Legitimitet reformi predstavlja ključni elemente za ostvarenje prave ravnoteže i konvergencije između različitih ekonomskih politika koje su nam s jedne strane potrebne, ali s druge strane moramo zaštititi samo vlasništvo nad procesima jer inače neće doći do provedbe pravih reformi. Naravno, tu se javlja i pitanje što su zapravo strukturne reforme. O tome bi se dalo raspravljati. E, tu E, postoje određeni elementi kao što je reforma zapošljavanja. To je nešto što treba poticati. A to nije nešto što je usmjereno samo na uštede novca iz e, proračuna. I zato je rasprava o tome što su strukturne reforme jako važna rasprava i na tome treba biti težište i u budućnosti. I na posljedku prelazim na zaključak. Mislim da smo čuli jako puno korisnih komentara o tome na koji način povezati sve ove rasprave, instrumente koji su nam na raspolaganju i strategije za ekonomske politike sa dugoročnom strategijom EU 2020. Slažem se sa prijedlogom senatora Borvjerija što se tiče pitanja na koji način povezati strategiju EU 2020 sa e, europskim semestrom. To je jako važno s obzirom na to da su ova dva elementa odvojena. E, naravno da je potrebno razgovarati o samim elementima sadržaja. E, osobno ja smatram, i tu se ne slažem e, sa onim što je rečeno, smatram da je dobro da je Europska komisija odgodila taj proces, jer sada praktički polažemo temelje za novu ekonomsku strategiju i nadam se da će to osigurati stvarni ekonomski oporavak. Potrebno je raditi na jačanju i konsolidiranju ove strategije, preoblikovanju strategije 2020, a to je nešto što se može bolje učiniti e, temeljem aktivnosti koje provodimo sada u ovih nekoliko mjeseci. Mislim da je rasprava bila vrlo uspješna. Zahvaljujem na vašim doprinosima i komentarima. Danas e, na večeru u sedam povjerenik Moskovici će biti nazočan na večeri. E, Biće nazočan i gospodin Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta i e, predsjednica Latvijskog parlamenta tako da nastavljamo sa našim međuparlamentarnim sastancima, a sutra nastavljamo sa radom i sa našim temama. Zahvaljujem na vašem doprinosu. Vidimo se ponovno večeras, a onda opet sutra kada nastavljamo sa radnim sastankom.